da ovdje možemo e, reći da se veselimo završetku jednog rata. 2009. godine završio je rat. 2010. godine imali smo e, daljni razvoj e, situacije, osnovanje odbor za pomirenje i u Kolobozu je osnovana istražna komisija o nestalim osobama i osim toga imali smo i izbore u sjevernoj provinciji. To su sve pozitivni razvoji, ali imamo još toga što treba razjasniti. Istovremeno došlo je do sukoba, do seksualnog uznemiravanja i napada, do prijetnji i e, do problema u pravosuđu. Osim toga, e, posebno su ugrožene ratne udovice. Zbog toga Šri Lanka e, mora se odmah početi baviti ovim problemima. To je od ključne važnosti. Potrebna nam je komisija koja će osigurati da oni koji su počinili ratne zločine na obje zaračene strane budu izvedeni pred sud i da oni e, odgovaraju za svoje postupke pred licem pravde. U Eni je E, napravio izvještaj i to je potrebno jer ako to ne bi bilo tako UN će oformiti vlastitu komisiju moramo pozvati na odgovornost odgovorne za ratne zločine za kada govorimo o žrtvama lakše je oprostiti i ići dalje ako znate da je zadovoljena pravda Zbog toga moramo apelirati na to da Šrilanka e, krene u tom smjeru da bi osigurala bolju budućnost. Hvala kolega Šlitav. Sada slijedi kolegica Gomez na jednu minutu. U parlamentu europeu já žado tu resoluções sobre a situação no Sri Europski Parlament već je donio više rezolucija o Šrilanci i istaknuti su problemi sa pomirbom. Ja sam bila na Šrilanci 2011. godine kao dio delegacije svojeg kluba. U to e, doba postojale su mnoge sumnje, ali postojala i nada da će e, odbor za pomirenje istražiti kršenja ljudskih prava, pogotovo što se tiče završne faze e, rata. Nažalost, došli smo do zaključka da to nije bilo tako međunarodne zahtjevi da se oformi međunarodna komisija i da se dovedu pred lice pravde ljudi koji su odgovorni nisu zadovoljeni. Vlada e, trpi kritike i pokušava ušutkati ljude koji se bore za istinu i zapravo ugrožava od temeljne demokratske slobode. Zbog toga se poziva vlada da slijedi preporuke e, visokog povjerenika Ujedinjenih naroda. Ako ne, onda će vijeće Ujedinjenih naroda pokrenuti e, vlastitu istragu i koja će biti vrlo ozbiljne prirode pomirenje na Šrilanci treba se temeljiti na pravdi. Ako nema pravde, neće biti niti mira. Hvala. Zahvalio bi kolegi Liseku što mi je dozvolio da se javim za riječ. Postoje oni u dijaspori koji se nisu pomirili sa porazom separatista i taj sukob je donio 30 godina patnje. Ali sada trebali bismo pogledati prema naprijed i prevazići e, podjele iz prošlosti i ne ponavljati pogreške iz prošlosti. Trebali bismo pomoći ekonomiji na Šrilanci da utre put boljoj budućnosti za sve stanovnike Šrilanke bez obzira na njihovu vjeru. Mnogo toga se učinilo i odajem počast vladi Šrilanke na tome, ali još je mnogo toga pred njima. Ovaj e, tjedan oplakujemo smrt e, Nelsona Mandele koji je nakon 27 godina zatvora prenio poruku pomirenja bez žaljenja i to je sve uspio provesti u stvarnost. Ne moramo nikome propovijedati, ali moramo zahtijevati od Sri Lanke da poduzme taj dodatni korak da se pomiri sa ta, separatistima. Tamilska dijaspora Govornik je prekinut. Hvala. Sada slijedi kolega Murphy na minutu i pol. Hvala predsjedniče. Nemojmo sada slijediti desnicu koja želi okriviti tamile, tamilske ljude diljem svijeta e, koji želi, želi ih optužiti. Točno je da su oni opet u fokusu e, svjetske javnosti i postoje zabrinutosti Kamerunik i slični vođe spremni su zažmiriti kada je riječ o ljudskim pravima da bi branili svoje vlastite gospodarske interese. Četiri godine nakon kraja brutalnog i krvavog građanskog rata, četiri e, godine je prošlo od genocida e, nad 70.000 tisuća šrilankanaca i još uvijek nemamo transparentnu i potpunu istragu o ratnim zločinima koje je počinila vlada. Nije sve transparentno kad je riječ o vladi. Komisija za pomirenje trebala bi se time pozabaviti. I još uvijek nisu provedene sve preporuke komisije nezavisna međunarodna kas, e, istraga kasni i trebalo bi je provesti čim prije i ona bi trebala biti odgovorna prema svim e, žrtvama ne možemo se pouzdati na takozvanu međunarodnu zajednicu da će donijeti mir ili pravdu. E, to moraju učiniti ljudi sami. Hvala. Hvala kolegi Murphy Prihvaćate li pitanje kolege Deva. Yes. Yes. Da. Hvala gospodine Murphy. Smijem li pitati gospodina Murphya koji se odredio kao stručnjak za eh, Šrilanku. Neka mi kaže sljedeće, koliko Tamila postoji na Šrilanci, koliko ih živi u južnom dijelu zemlje, koliko ih živi na sjeveru i kolika je tamilska populacija u glavnom gradu Kolombu. Hvala kolegi Diva. Kolega Murphy imate riječ. Hvala vam na ovom pitanju. Ne smatram se stručnjakom za Šri Lanku, ali kao i vi, ja bih volio da sam imao priliku posjetiti Šri Lanku no od e, šrilankanska vlada Odbila mi je vizu zbog moje kritike prema Tamilima. Ne mogu vam dati točne brojke što se tiče tamilskog stanovništva gdje žive i koliko ih ima. Očito žive na sjeveru i sjeveru istoku, ali da, mnogo je Tamila u Kolombu, ali i oni e, pate od diskriminacije. Uvijek sam isticao da se zalažem za ujedinjenu borbu e, svih e, ljudi da se bore za pravdu. Žao mi je, ali to morate osobno riješiti. Slijedi kolega Benja na minutu i pol. Hvala. Sada je četiri godine nakon završetka sukoba između Šrilanke i oslobodlačkih tigrova, no još uvijek i imamo e, e, problema, i to ističu e, skupine za ljudska prava ali rezolucija koju danas imamo jest uravnotežena rezolucija i ona uzima u obzir napredak koji je ostvaren, pogotovo što se tiče obnove, razminiravanja i uspješnih e, održanih izbora u sjevernoj provinciji. Narod Šrilanke svakak porijekla zavređuje znati što se dogodilo sa njihovim prijateljima, obiteljima i susjedima za vrijeme građanskog rata. Nezavisna e, istraga koju bi trebale provesti obje strane, ponavljam, obje strane u ovome sukobu je prijeko potrebna čim prije. Mi pozivamo vladu Šri Lanke da poduzme nezavisnu istragu čim to bude moguće. Ako šrilankanska vlada ne provede takvu istragu do ožika 2014. godine, Ujedinjeni narodi imaju potpuno pravo da pokrenu vlastitu neovisnu istragu. Zbog toga pozivam visokog predstavnika UN-a da se proaktivno uključi u rad sa šrilankanskom vladom kako bi se osigurala pravda. Pozivam predsjednika Raja Paksa da pokrene ovakvu istragu i to e, slično e, pa istrazi za nestave osobe. Nadam se da će e, onda taj postupak pomirenja moći biti zaključen. Hvala kolegi Benjenu. Prihvaćate li pitanje kolege Lanena? Do Prihvaćate li pitanje kolege Leinena? Izvolite. He's on that side. Uh, i speak language <laughs> um, after nakon trideset godina um, građanskog rata bilo mnogo problema i vidi se da ima napretka, ali ne dovoljno. Sada govorite o uravnoteženoj rezoluciji i tražite sveopću istragu do ožujka 2014. godine. To je tri mjeseca od danas. Smatrate li da je to realistično? Zašto bismo trebali postaviti takav uvjet e, Zašto kažete ožujak 2014. godine? To je potpuno nerealistično. Slažete li se s time? Slažem se da bi bilo nerealistično završiti istragu do ožujka 2014. godine, no mi tražimo da se pokrene takva izjava. E, vrijeme je povezano sa sastankom UN-a u ožujku 2014. godine. Dakle, sve što mi tražimo da se pokrene taj postupak do ožujka 2014. godine. Pokretanje postupka bi značilo da predsjednik pošalje obavijest i da pozove e, da se provede takva istraga. To mi se čini savršeno suvislim i razumnim. Hvala kolega Benjan. Sljedeći e, ima riječ kolega Lisek. Panie komisarzu, koleżanki i koledzy, bardzo dobrze, że mimo że po raz kolejny rozmawiamy o Sri Lance. E, Raspravljamo o situaciji na Šrilanci, ali ova zemlja je propatila strašne grozote, mnogo godina rata, ubojstava, silovanja, zločina, preseljenja. Taj popis nema kraja kada govorimo o zločinima. Na sreću, prije četiri godine došlo je do mira. Kako možemo pomoći Šrilanci? Možemo im pomoći pri obnovi e, državnih tijela kao članice Europske unije, kao Ujedinjeno kraljevstvo koje ima e, dugu povijest suradnje sa Šrilankom, trebali bismo biti u stanju pomoći toj zemlji, trebali bismo im posredovati svoje znanje i vještine kako državne strukture se mogu obnoviti. Nadamo se da će ta zemlja ostvariti napredak, da će u različite etničke skupine živjeti mirno, ali svakako nam je potrebna istraga. Ja se zaista nadam da će Šri Lanka riješiti te probleme. Hvala, kolega Lisak. Sada slijede e, predstavnici klubova zastupnika. Gospodin Posolt na Sri Lanki radi se o etničkom konfliktu i to na temelju postkolonijalne situacije. Mi kao Europska unija ne bismo smjeli počiniti pogrešku koju su prije počinile kolonijalne velesile. Mi bismo trebali e, e, od, e, od primirja doći do pravog mira, a pravi mir može počivati samo na pravdi i pravi mir može postojati samo kada postoji unutarnji mir. Zato je s jedne strane važno zajamčiti prava i manjini većini, ali važna je i unutarnja ravnoteža. Važno je da se istraži istina. Smatram da je i datum bitan i to bez iluzija da se do tada nešto može e, dogoditi. Mišljenja sam da inače ćemo to sve odugovlačiti kao što vidimo da se događa u Srbiji. Moramo se pozabaviti e, zločinima u interesu obiju strana i apeliram na sve, na većinu da to uzmu u obzir. Hvala kolegi Poseltu. E, slijedi kolegica Geringer de Hvala predsjedatelju s obzirom na eh, samitu Commonwealtha u, studenom kritizirana je eh, Šilankanska vlada da nisu priveli pravdi one koji su odgovorni za zločine za vrijeme građanskog rata koje traje trajao 26 godina šest tisuća ljudi je nestalo i 400 tisuća ljudi je eh, preseljeno. Mi cijenimo napredak eh, za normalizacijom života eh, na sjeveru i napredak da se razminiravaju u područja. Mi sve to cijenimo cijenimo napredak da se istraže zločini koji su počinjeni u zadnjim fazama rata. No, nije jednostavno e, povući crtu nakon rata koji je trajao gotovo tri desetljeća. Hvala kolegice. Sada jednu minutu gospodin Bilan. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Hvala vam lijepo predsjedatelju građani Lanke. već godinama pate od terora tamanskih tigrova. U konačnoj fazi sukoba, prema izvješćima UN-a, i vojska je čak vršila zločine. Obje strane koristile su nasilje, a tijela e, vlasti u ovoj e, multireligijskoj zemlji čine sve što mogu da pomire građane iz pojedinih etničkih skupina. Pozivam na vladu da nastavi sa aktivnostima koje bi riješile političke, gospodarske i socijalne probleme. Temelj za to je decentralizacija, zahvaljujući koje će grup skupine moći kontrolirati lokalnu upravu unutar jedne unificirane države. Također je nužno razjasniti i riješiti slučajeve ratnih zločina, započeti nezavisnu istragu i kazniti počinitelje. Ozbiljni problemi sa provođenjem ljudskih prava samo su množeni korupcijom i mnogim nestalim osobama. Računamo na pomoć Europske unije u izgradnji demokracije na Šrilanki. Hvala slijedi kolegica Ova rezolucija nije u skladu sa očekivanjima i sa onime što se događa u Šrilanki. Dovoljno je pročitati izvješće Navi Pilar koja je u kolovozu rekla da režim u toj zemlji ide u sve autoritarnijem smjeru. Izvješća nevladinih udruga govore o pogoršanju stanja u toj zemlji, posebno kada je riječ o tamilcima. Što se tiče te situacije, kako prihvatiti da oni koji traže utočište u Europu budu ponovno vraćeni u Kolombo i da njihov život buže, bude pritom ugrožen? Imam slučaj jednog mladog čovjeka 30 godina, izbjeglica, e, ovdje u Strasburu koji je vraćen u Šrilanku nakon e, što mu nije dan azil usprkos e, mobilizaciji e, raznih snaga. Nekoliko mjeseci kasnije je stradao zbog jer je pogođen mecima, njegov e, ujak je bio žrtva mučenja. Međutim, smatram da je to uistinu neprihvatljivo i moramo se mobilizirati kako se takve ljudske drame ne bi ponovile. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala kolegici Viržija. Dozvoljavate li pitanja kolege Diva? kolegi Diva. Izvolite, kolega Deva. Mikrofon. Da, gospođo Veržija, e, ne, gospodine predsjedatelju, dakle glavni grad Kolombo, gdje sam ja osobno rođen, je manjinski grad, odnosno grad manjina gdje je 64% stanovništva grada zapravo govori tamilski, a ne singalski o čemu ona govori. Kolegice Veržija. Ja se ispričavam, ali ne vidim u čemu je problem. Ne radi se o tome tko radi, govori kojim jezikom, nego ima li kršenje ljudskih prava na Šrilanci ili ne. E, a izvješća nevladinih udruga govore o tome da se stanje pogoršava. Isto tako postoji nada za pomirbom. Međutim, e, sada treba stvari sagledati drugačije kao što to traži UN, a mi stojimo iza visoke predstavnice za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Hvala kolegice Sada slijedi kolega Obermeier na jednu minutu. Hvala predsjednište. U 26 godina trajao je građanski rad. Došlo je do teškog kršenja ljudskih prava i to na obje strane. Od 2009. godine situacija je na Šrilanci je ponovo stabilna i vladavina separatističkih Tamila je završena. Vlada je počinila e, brojne kršenja e, ljudskih prava i brojne osobe su nestale. Govori se i o 80 tisuća stanovnika na sjeveru koji su pobjegli uslijed rata i nisu se mogli vratiti. Naravno da Europska unija mora pozvati vladu da to razjasni, da e, kazni kršenje ljudskih prava. Mnogo je jednostavnije govoriti o e, Lanci nego o Kini. Ja bih e, išao osobno na e, Lanku, ja bih dobro promotrio što se tamo događa i ja sam optimističan što se tiče budućnosti ove zemlje. Hvala kolega Obermajer, sada slijedi kolega Deva dva, dvije minute. Uh, Mr. President. Gospodine predsjedatelju, hvala vam. Ja očito moram ja reći da imam interes ovome. Ja sam rođen u Šrilanki, moj djed je bio senator i osnivač, član osnivača glavne opozicijske stranke. I doista je patetično da 30 godina terorističkih, teroristička pobuna koja je tisuće života odnijela, da je ovaj dom to u potpunosti zaboravio i da je na to mjesto došla međunarodna procjena osuda o tome kako je rad zapravo gotov. Dakle, već 30 godina branila se vladavina prava onih koji su bili na vlasti protiv onih koji su bili njihova opozicija i terorizirali nevjedno stanovništvo koristići ih kao ljudski štit kad kada čak. Šrilanka je unitarna država stara 2500 godine, nepodijeljena, ponosna. E, na nje je izvršena invazija 14 puta sa kopna iz Indije i ona je 14 puta odbila te napade, odnosno to su odbili njeni drevni kraljevi. Šrilanka je najeuropski od svih azijskih država, ima 500 godina europske povijesne civilizacije, počeo od Portugalaca, Nizozemaca do Britanaca. Postala je eh, demokratska država 1928. a davno prije toga 1928 država članica koje danas smatra da je u potpunosti prikladno da je i prodike o demokraciji što je zapravo smiješno. No, istovremeno to je i žučno zbog toga što države koje su nekad pokoravale e, danas izuju, izdaju ultimatume kako bi ta država učinila ovo ili ono do ovog ili onog datuma i to pod pretnjem ozbiljnih sankcija. Da li se još uvijek nalazimo u dobu imperializma? Ovo je u potpunosti kontraproduktivno i trenutnu vladu čini samo još popularnijom. Umjesto toga mi moramo izgraditi trajni mir. Govornik je prekinut. Hvala kolega Deva. Kolega Deva, prihvaćate li pitanje kolege Murphyja. Do you allow a question of colleague Murphy? Prihvaćate li pitanje kolege murphy uh, thanks for... Hvala vam na tome primijetio sam da gospodin Deva napravi razliku između nasilja koje dolazi strane države i onoga koje ne dolazi strane države. Da li on da je prihvatljivo da se država uključila u takvo ponašanje prema ljudima, do nestajanja, do nestanaka ljudi, do napada na medije, samo zato što su oni država? Dakle, da li je to bolje nego kada se nasiljem bave oni koji nisu na strani države? Ne znam da li gospodin Murphy dobro čuo da je, znam vjerojatno da ja nisam nikakve isprike tražio za nasilje koje dolazi od strane države. Ja sam rekao da se radilo o branjenju vladavine prava. 30 godina državni dionici su branili vladavinu prava. I ukoliko pogledate kako, je taj, kako se vodio taj rat, 30 godina jug je hranio sjever. Hranili su stanovništvo koje ih je pokušavalo uništiti. Mi smo ondje slali hranu. I to je čisti terorizam, mala grupacija ljudi, a nema nikakve veze sa tamilskim stanovništvom. Govornik je prekinut ponovo. Hvala kolega Deva. Sada dolazimo do catch the postupka. Žao mi je, ali mm, imamo malo vremena i ne mogu svima dati riječ. Daću riječ onima koji se još nisu javili za riječ. Kolega skinu.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 Pokušat ću ne vikati previše, niti biti bombastičan. Rekao bih samo da ova rezolucija je važna i pravodobna, jer napredak u Šrilanki je bio spor, a u mnogim područjima još uvijek postoji mnogo posla koje treba obaviti kako bi došlo do vjerodostojnog ugleda ovog režima, e, pogotovo imajući u vidu optužbe o kršenjima ljudskih prava, kako u prošlosti, tako danas. Moramo sam razmotriti e, rad na Pili iz UN-a, kako bismo znali da postoje još mnoga nerješena pitanja koje je potrebno zatvoriti. Neka od ovih pitanja također se tiču e, nestalih ljudi, ubojstava e, humanitarnih radnika, no ne radi se ovdje samo o Šilanki, to je također pitanje međunarodne zajednice koje mora odgovoriti na svoje vlastite pitanje i vidjeti što može vjerodostojno doista učiniti. No ukoliko ne postoji pritisak iznutra i izvana, ponovno neće doći ni do kakvog napretka. Hvala. Hvala kolegi Skinneru. I sada kolega Repo za kraj kečtija postupka. Arvoisa puhemies, Divan. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja cijenim iskustvo kolege Deve ako sam dobro shvatio, problemi iz Šrilanke dolaze još iz razdoblja civilnog e, rata, odnosno građanskog rata koji je završio 2009. godine. Bilo je riječ o desecima tisuća civila koji su stradali, e, izvršeni su napadi na bolnice i tako dalje. Posebni zaslanik Uena koji je bio u posjetu dao je izjavu i trebamo uzeti u obzir ono što je rečeno. Moramo aktivno raditi e, i djelovati kada je riječ o pomirbi te zemlje. Ne možemo zaboraviti niti ratne zločine i nekažnjivost e, ne smije biti dopuštena. I stanovnici Šrilanke su spomenuli te stvari. Brinu me informacije o tome da je bilo napada na crkve i džamije. Mora postojati sloboda vjeroispovijesti. Hvala kolega Repo. Time smo završili sa postupom Catch i sada dajem riječ povjereniku Čološu. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Pozdravljamo da vaš dom usvaja ovu rezoluciju o stanju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Šrilanci. Kao što se spominje u rezoluciji, Europska Unija prepoznaje da Šrilanka uz pomoć donatora uspjela dovesti do poboljšanja situacije nakon završetka sukoba, posebno kad je reč o razminiranju, povratku izbjeglica i obnovi infrastrukture. Isto tako pozdravljamo prve izbore provincijalnog e, regionalnog ureda na sjeveru i nadamo se da će se uspostaviti odnos između tog ureda i središnjih vlasti. Usprkos tome postoje brojni izazovi pred Šrilankom, posebno kada je riječ o zaštiti ljudskih prava, građanskih i vjerskih sloboda, neovisnosti pravosuđa i vladavine prava. Isto tako treba preuzeti punu odgovornost za ranije počinjene zločine što je bitno u postkonfliktnoj situaciji u svrhu pomirbe. U tom smislu pozdravljamo aktivnosti e, vlade Šrilanke i smatramo da treba poduzeti dodatne mjere kako bi se provele preporuke iz njihove vlastite komisije za pomirbu i da provedu vjerodostojnu istragu o navodnim kršenjima e, međunarodnog prava. Slični apeli dolaze i od drugih međunarodnih partnera. Ocijenit će se napredak prije sljedećeg e, sastanka Vijeća ljudskih prava u ožujku 2014. Europska unija će vrlo budno pratiti razvoj događaja. U tom smislu e, primamo na znanje uspostavu povjerenstva za istragu o nestalima kao i pokretanje nacionalne istrage o kršenjima ljudskih prava od strane Šrilanke. Pozdravljamo posjet e, visoke povjerenice UN-a za ljudska prava kao i posebnog izvjestitelja za raseljene osobe. Ohrabrujemo vlasti Šrilanki da pozovu i druge dužnosnike kako bi se uspjele provesti i e, posjeti drugih dužnosnika UN-a, uključujući i radnu skupinu o e, prisilnim nestancima. Također treba potaknuti građane Šrilanke i vlasti u Šrilanki da pokrenu dijalog sa Europskom unijom i međunarodnim partnerima kako bi se uspjela, uh, uspjela riješiti otvorena pitanja. Europska unija je spremna ponuditi svoju podršku vladi Šrilanke kako bi joj se pomoglo da prevlada ove izazove, a e, s ciljem izgradnje bolje budućnosti za sve građane na Šrilanki. Hvala na pozornosti. Hvala povjereniče Čološ. Imamo šest prijedloga rezolucije. Time smo završili ovu raspravu i prelazimo na glasanje. Wir beginnen mit der Resolutionsverlage in der Počinjemo sa rezolucijom o situaciji u Srednjoafričkoj republici. Imamo amandman 1. Tko je za? Tko je protiv?